Malo je bolje, ali prije sam zbilja jasno čula, a sada kao da ste mi miljama udaljeni. Ali vi morate sve razumjeti, to zbilja nismo do sad još imali to dva puta na istoj sjednici, no mi ćemo to popraviti. Idemo probati da vidimo da li sada bolje čujete. Malo bolje, ali nedovoljno očito. sad? Mogu čut, ali... Dobro, budite strpljivi sa mnom. Molim vas, ja ću dat sve od sebe i pokušat dat najbolje. Ma da, ali mi moramo doista se pobrinuti da vi sve razumijete. Kad bi svi govorili engleski još kako tako, ali postoje i drugi jezici, prema tome morate čut prijevod. Mi smo sada izmijenili mikrofon i slušalice i kompletnu. Dakle, Evo, stvari hodaju. Ponekad i vrijeme ide nama u prilog. A sada riječ dajemo Diteru Lebrehtu Kolu, on je potpredsjednik odbora, sjedi iza vas, vidite lijevo iza vas da, ga, da biste ga vidjeli, a inače u ime Europskih pučana. Dakle, svake godine se otprilike 250 tisuća nesreća dogode na cestama Evropske unije. Program Evropske unije za sigurnost eh, evropskih cesta od 2011. do 2020. za koji sam ja bio odgovoran sadrži vrlo opširne i opsežne prijedloge kako bi se prepolovio broj teško ozlijeđenih, ozlijeđenih ili mrtvih u prometu Europi. Mene zanima koje su konkretne mjere koje vi namjeravate poduzeti kako biste ostvarili veliki, veliki cilj, a to je da imamo nula mrtvih na cestama. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Svaka smrt koja se dogodi na cesti ili na bilo kojem drugom prometnom putu, vrlo je tužna priča i mora se ozbiljno shvatiti. Ja volim taj ambiciozni cilj koji je Evropska unija sebi nametnula, a to je nula mrtvih na europskim cestama. Znam da je vjerojatno nemoguće to postići, međutim mi ćemo dati sve od sebe pomoć, pokušati najbolje napraviti što možemo kako bi ostvarili taj cilj ili se približili toj idealnoj nuli. Znam da postoji čitav niz mjera, međutim e, puno, puno, puno toga leži i na samim zemljama članicama koje nam pomažu da ostvarimo što je moguće bolji rezultat u toj tužnoj priči. Jedna od stvari koju činimo je poboljšanje s jedne strane sama vozila i zatim treniramo i obrazujemo ljude koji sudjeluju u prometu ili u bilo kom vidu transporta i prometa ali ne samo mlađe ljude, nego i starije ljude, sve generacije, mi sve generacije zapravo podučavamo stalno. A zatim da se vratim na tehnologiju, bolje informacije o prometu, bolje razmjene informacija među susjednim državama, u slučajevima bilo kakvih recimo kršenje zakona, e, potjera ili bilo čeg drugog ili zajedničkog akcije. Dakle, mislimo da osim toga na stvarima, stvar zemljama članicama da poprave svoju signalizaciju na cestama i prometne znakove i signalizaciju svakog prometa. To su recimo sve vrlo važni elementi. Međutim, moram kazati da smo zadnjih nekoliko godina postigli već sjajne, gotovo nevjerojatne rezultate. Čula sam da smo stigli na jednu vrlo visoku razinu zapravo smanjenja broja žrtava, ali dobro, možda je to povezano i s ekonomskom krizom, neću sad spekulirati, niti to elaborirati. Međutim, mi moramo analizirati čitavu scenu i vidjeti koji su instrumenti zadnjih godina radili nama u prilog, koji su bili najkorisniji, zatim ih poboljšati, zatim usko surađivati sa svim ljudima koji su involvirani u promet, posebno upravljanje prometom, bez obzira o kojem dijelu riječ. Hvala lijepo, a sada riječ ima Izabela Del Monte iz socijaldemokrata. Hvala. I ja imam nekoliko pitanja o sigurnosti, zato jer e, smatram da u Junkarov programu ovo pitanje se zapravo samo usput spominje. E, dakle, ja sam e, htjela pitati kako se namjeravate pozabaviti pitanjem sigurnosti, naročito u gradskim centrima i izgrađenim područjima. Hvala. Hvala lijepo. Mislim da je sigurnost u Europi cilj i osim toga jedna vrlo važna tema koju treba najozbiljnije moguće shvatiti. Kako bi poboljšali sigurnost, mi smo tri agencije stvorili. Mislim da je to samo ovaj cestovni segment, samo jedan dio svih naših napora a zahvaljujući tim agencijama poduzimaju se puno veće napori da se dobro provedu kompletno naši pravni akti i zakonodavstvo na tom području kao i da se pojačaju svi mogući certifikati odnosno e, uvjerenja o sigurnosti nužni dokumenti mi to već i koristimo kao potrebne instrumente. I osim toga možemo dati još više prostora tim agencijama i tim našim partnerima koji će se pobrnuti da se sve mjere sigurnosti shvate puno ozbiljnije. Također, e, na razini zemalja članica se u nekim aspektima neki dijelovi naše zakonodavstva ne provode kako bi trebali. U najgorem slučaju, ako je to tako, ako se ne provode, onda Evropska unija mora osigurati da se oni provode i da se oni dobro implementiraju. Naše agencije će u najgorem slučaju morat vjerojatno neke zemlje i pozvat na odgovornost i možda će završiti čak pred sudom kako bi osigurali da se ti elementi sigurnosti svi primjene. Zatim sljedeća je naravno jedna koncepcija koju moramo razvijati, moramo stalno tražiti. Dobro upravljanje u prometu, zatim dobar nadzor nad čitavom infrastrukturom koju posjedujemo. Vidjeli smo nekoliko vrlo uspješnih primjera, slučajeva u prometu, pogotovo onaj kojeg sada pokušavamo implementirati i u željezničkom prometu. A to je već dio već dogovoren i dnevnog reda agende o upravljanju čitavim sustavom željezničkog prometa. Mislim da će to bitno pridonijeti povećanju sigurnosti u ukupnom željezničkom prometu. Kao što vidite, svaki od tih segmenata ima možda neke male razlike nosi sa sobom, ali prioritet ostaje da imamo dobar maksimalni sustav upravljanja u prometu, da imamo dobro zakonodavstvo koje se doista implementira, što nam pomažu i agencije, pogotovo na lokalnoj razini, a osim toga moramo što je više moguće raditi na podizanju razine svijesti među stanovništvom Europske unije o tome koliko je važna sigurnost u prometu i što se tiče putnika i što se tiče, tiče svih sudionika i sudionika u prometu pa i uprave. Hvala lijepo, a sada riječ ima Jean-Marie Marinescu u ime Pučana Evo predsjedniče, ovdje sam ja, ovdje sjedim. Ako sve bude dobro prošlo, onda će prvi susret sa ministrima za promet i zemalja članica biti u Rimu početkom studenog mjeseca. A jedinstveno evropsko nebo biti će naša glavna tema na tom sastanku. Postoje zemlje članice koje imaju stanovite rezerve prema toj koncepciji. Kako vi stojite prema tom važnom, važnom evropskom projektu, naime Evropsko jedinstveno nebo? To je jedno pitanje. A ako imamo dovoljno vremena, onda nam molim vas recite koje ćete stajalište, koji ćete stav zauzeti ako neka zemlja članica na temelju master plana za promet predloži promjenu evropskih prometnih koridora. Hvala. Oprostite. Dakle, ja vjerujem da je jedinstveno evropsko nebo, Single European Sky, velik, ogroman projekt. I to velik kako u ekonomskom i poslovnom smislu, ali tako što se tiče ostalih svojih aspekata jer s jedne strane optimira promet, optimira rute koje imamo u zračnom prometu, ali dozvolite da to kažem ono zadnje sada, malo prije, jer to je zapravo dio mojeg uvodnog e, govora. Da mi moramo pojednostavniti te rute. Ja znam da tu postoji čitav niz izazova koji se nude, pogotovo u nekim zemljama gdje postoje zaštićena područja, ali ja se nadam da ćemo moći nastaviti jedan otvoreni konstruktivan dijalog voditi koji će dovesti do toga da pojednostavnimo i izravnamo da kažemo naše rute u Europi maksimalno. Zato što će to olakšati e, bitno upravljanje zračnim prometom, ali i biti povoljno, pogodno u svim ostalim aspektima ekološkim, ekonomskim i tako dalje a ostale uredbe koje su već e, donesene da bi, se da bi nastao jedinstveno europsko nebo, već su tu mislim da se zovu sloti. Osim toga, to isto tako optimira, s njima je zamišljeno da se optimira kako će se upravljati tim rutama i osim što doprinosi tom boljem upravljanju, isto tako doprinosi i smanjenju emisije štetnih plinova. Zaista ja ću braniti više opcije i tražiti bolja rješenja na tom području i vjerujem da je taj projekt dobar, mi ga moramo poduprijeti, moramo u naš tim dovesti što je više moguće igrača involviranih. Isto tako moramo angažirati više zemlje jer se mora na razini zemalja članica pokušati da se uniformiraju, da se dakle jednoobrazno naprave e, uprave. Hvala lijepo, a sada ima riječ e, također od socijaldemokrata Ana Klaudija Tapardel. Hvala lijepo predsjedavajući, evo tu sam ja da biste me vidjeli gdje sam. E, štovana gospođo povjerenice, u vašem biografiji piše da ste odgovorni za odgovor za razvoj gradske mobilnosti ili citizena, dakle kako izgledaju vaši planovi, to je moje pitanje u tome konkretno. Dakle, te sve veće aglomeracije, sve veće zatrpavanje, zapušavanje gradova sve više stanovništva u gradovima, sve više prometa dovelo do toga da se zagadio zrak, zagađuje kontinuirano sve više i ima sve više buke. Prema tome vi, koliko znam, ste se upravo na tome radili, barem je tako u vašoj biografiji navedeno. I sad što je moje pitanje, kako izgleda ta bijela knjiga, kako ste je zamislili, hoćete ju revidirati, bijelu knjigu na području prometa i kakve ćete izmjene provesti što se tiče razvoja gradova i tih velikih aglomeracija i tih velikih e, problema sa prometom u gradovima. Ja se zapravo govorim i o vašim planovima jer vi ste najavili, ne, predvidjeli neke nove mogućnosti financiranja za gradove. Dakle, to bi sve bilo povezano tim pitanjima. Hvala lijepo na ovom složenom pitanju. Pametni gradovi, smart cities, to će biti jedna vrlo zanimljiva element i zapravo jedan žestoki timski rad, a ja ću u budućnosti nadam se biti dio tog tima. Ono što je važno za to je da to područje se različite povjerenici po različiti resori pod istim kišobranom. Naravno, gradovi rastu, ljudi se sve više useljavaju gradovi, sve postaje sve veće, promet se sve više zakrčuje i njima svima trebaju do, bolji odgovori. Treba im dobro projektiranje i planiranje, treba im naravno dobri planovi kako ćemo smanjiti zagađenje. S druge strane, urbano prostorno planiranje, urbano Planiranje je zapravo naravno uvijek u rukama svake nacionalne zemlje članice. Prema tome mi moramo maksimalno potaknuti zemlje članice da poduzmu svoje inicijative na bazi najbolje prakse i onda nas pozovu da im pomognemo i da tu koordiniramo. Kao što sam već spomenula u uvodnom govoru, ja Volim taj građanski i gradski projekt jer to upravo pomaže zemljama članicama da uzmu najbolje instrumente u ruke, povežu se i najviše razmjene svoje znanje, poduzmu što je moguće naravno uspješnije akcije. Što se tiče, pogotovo što se tiče buke i, i, i, zagađenja zraka. Ali i kod tih dviju tema moram ponovno kazati da će smart cities, pametni gradovi, sami od sebe donositi rješenje, razvijati tehnologiju, razvijati naravno socijalno svjesne i ako hoćete u svakom pogledu osvještene ljude. Osim toga, gledajte, svako zakačenje nije samo problem e, prometa u gradovima, to je problem navika, problem dnevnih redova, planova, dnevnih redova, cijelog planiranja i urbanističkog planiranja, ako hoćete, gdje se nalaze škole, gdje radna mjesta, gdje je industrijska četvrt, gdje je centar grada, gdje je rezidencijalne četvrt i tako dalje. Evo, jučer smo to već vidjeli, već smo jučer išli na aerodrom, primjerice, imali smo tri, var, e, tri različite e, dakle trake na autocesti koje su bile potpuno prazne, a mi smo na desnim dvijema, zadnjim desnim trakama bili jedan iza drugog u jednom velikom prometnom čepu. Nema nikakvog smisla. Dakle, sve to će ući u igru kada budemo govorili o razvoju gradova, pametnih gradova, smart cities. Sada moramo završiti ovo jer e, već sam tri puta kucnu, nemojte se ljutiti. Sljedeće Sljedeća je Diodora Klun iz također od Evropskih pučana. Izvolite. Oprostite. O vašem uvodnom obraćanju odnosili, govorili ste o tom povezivanju Europe i vašim ambicijama u tom prometnom povezivanju. Mene sad zanimaju kako je sa lokalnim i regionalnim e, zračnim lukama, kao što znamo, one su vrlo bitne, ali oni potiču investicije i turizam i one su zapravo jedna životna, najvažnija životna poveznica za lokalne zajednice. Mene sad zanima što vi, kakve vi planove imate u tom pogledu i koji su recimo vaši prioriteti za razvoj i zaštitu naših lokalnih i regionalnih e, zračnih luka, pogotovo za poveznica povezivanja naših najudaljenih otoka i najudaljenih regija koje imamo. Hvala lijepo na ovom pitanju. Naravno, ja se u cijelosti slažem s vama da su upravo ti aerodromi od vitalne važnosti za razvoj kompletnih lokalnih krajeva i regija, pogotovo onih udaljenih, izoliranih ili najudaljenih. Ja sam inače veliki prijatelj takvih zračnih luka i naime ja jako volim letiti. Nikad ne bi doživjela ta nevjerojatna kulturna iskustva da nisam nekad otišla na zapadne hebridsko oručje na otok Baru. A tamo to vam je najuzbudljiviji aerodrom koji možete zamisliti jer on samo može raditi kad ima nisku oseku jer ako je plima nema šanse da on radi. Prema tome ja sam to je zapravo jedan dio zapadne Škotske jako daleko na vanjskoj granici Europe da tako kažemo, ali apsolutni kulturni i svekoliki drugi događaj. I ništa bez toga aerodroma, jasno. Prema tome moramo vidjeti kako ćemo financijske investicije složiti da stvar bude zapravo moguća, da se ti aerodromi mogu stanovitu pomoć sami sebe uzdržavati. Jer ako budu živjeli samo državne potpore, to će biti problema, tu ćemo biti u sukobima i to neće ići. I kad govorimo o tim državnim potporama, to nije izravno baš ono o čem ću se ja baviti. Ali morat ćemo da bismo im pomogli da žive takvim lokalnim zračnim lukama, razgovarati s ljudima koji to vode, vidjeti šta ih muči i kako im pomoć. Osim toga mi moramo to više povezati sa turizmom i sa različitim poduzetničkim modelima, taj način poslovanja. Ja se nadam da ćemo moći da lokalne zajednice uspjeh životu održati takve zračne luke. U Sloveniji mi imamo sličan primjer, to je mali zračna luka u Portorožu koja je strašno važna da dovede turiste iz čitavih Europe u u taj dio, na taj dio Slovenskog mora i e, jako je bitan. Prema tome volila bih, apsolutno bih volila vidjeti bolje rješenje na tom području. Ako bude ikako u stanju, ja bih volila pridonijeti tome i moje iskustvo, moje ideje u to unijeti. Sljedeći je Peter van Dam iz ECR-a. Izvolite, imate riječ. Da, e, dobro večer, gospođo Bulc. Ja imam dva vrlo konkretna pitanja. Prvo, žao mi je nešto ne funkcionira opet, vjerojatno isti problem, jel sad ide bolje? Dobro. Molim vas eh, još jedan puta ponovno uključujemo štopericu. Dakle, još jedan pot. dobro večer gospođo Bulc, dva konkretna pitanja. Unutarnja plovidba i infrastruktura, vi ste to već marginalno spomenuli. Riječ je o poveznici između zapadnoevropskih i istočnoevropskih plovnih puteva i mreže unutarnje plovidbe. Međutim, imamo jedan veliki, veliko usko grlo između Straubinga na Dunavu u Južnoj Njemačkoj i daljnjeg plova toka Dunama. Kako biste mogli to riješiti? Šta biste učinili da tu pomognete? Zatim, drugo pitanje, vi ste govorili o inovacijama i tehnologiji. Postoji nova inovacija, eko kombi takozvani. Neki ne žele to razumjeti, oni još uvijek govore o gigalinerima, to možemo li razumjeti i možemo tu malo pogledati kroz prste, ali šta biste vi o tom, šta biste vi učinili da se gigalajner više ne zove gigalajner nego eko kombi i kako želite poticati eko kombi u Europi? Nadam se da sam dobro razumjela ovo drugo pitanje. Vi ste govorili o onim ogromnim e, teretnim vozilima, zar ne? Dobro, u redu. Dakle, prvo u vezi Dunava. Dunav bi mogao biti i zapravo jest jako, jako važan dio, on je važan dio TNT planova ja se nadam da ćemo postići dobar jedan sporazum da produbimo i skopamo riječno korito Dunava koliko treba kako bi se Dunav mogao povezati sa ukupnom prometnom mrežom čitave Europe. Naravno, tu se postavljaju dodatni izazovi, je s jedne strane ekološke prirode. Tu moramo naći dobre rješenja kako ne bismo ugrozili previše kompletne habitate, pogotovo biološku raznolikost i ostale i ugrožene vrste pogotovo, a s druge strane imamo tu i zemlje koje u tome trebaju sudjelovati koje nisu u Europskoj uniji, dakle treće zemlje. Osim Evropske unije tu je još jedno dvije, tri zemlje koje su također dio tog velikog ogromnog projekta za povećanje plovnih mogućnosti kroz Dunavom. Prema tome tu se vode bilateralni ali i multilateralni pregovori da bi se postigao sporazum pogotovo s obzirom na financiranje jer mi taj plan da se Dunav bolje osposobi već e, imamo, dakle mi smo generalni obriz donijeli, međutim moramo još razgovarati potanko sa svim ostalim sudionicima da vidimo kako će i koliko ko uči u da kažemo taj tim i koliko će donijeti. A sada dozvolite ovaj vaše drugo pitanje, gigalineri i eko kombi. Mislim da je to jako zanimljiv izazov za Europsku uniju. Mislim da neke zemlje članice se već na taj način ponašaju, da je to za njih normalan način ponašanja. Nisam imala dovoljno vremena da o svemu formiram svoje mišljenje, ali rekla bih da ćemo sad vremenom vidjeti ne mogu reći da ćemo dozvoliti, nego da ćemo vidjeti šta će se događati, jer ćemo pozivati zemlje da, da postignu i neke bilateralne sporazume, jer oni su ipak tu najvažnije, a iz Europske komisije ćemo im davati generalne upute i direkcije. Sljedeća je Lucy Anderson iz, eh, od eh, socijaldemokrata. Možete li nam nešto više reći o onom što ste pripremni poduzeti kako bi svi putnici, uključujući putnici sa različitim invaliditetima, imali doista pristup transportnim mrežama. Na početku ste rekli da ste jako orijentirani i usredotočeni na ljude. Što to konkretno znači? da li će putnici dobivati doista pravu i opsežnu i cjelovitu informaciju o svim rutama i o svakom dijelu putovanja. Zatim, mi znamo da je čitav instrument i mreža za povezivanje Europe nešto jako lijepo, ali to je devet koridora. A što je sa onim stotinama tisuća različitih postaja ili lokalnih i manjih mreža koji recimo ili opće prometnih problema gdje se ljudi ne mogu dizati liftom, ne mogu nositi svoje stvari, moraju pješke nositi gore dolje. Imaju različite druge probleme, izolirane postaje i svašta drugo. I pogotovo ljudi koji imaju invaliditet. Recimo, gospodin, mi zapravo do sada nismo ništa čuli konkretno o tome što biste i što kanite učiniti najkonkretnije za ljude s invaliditetom i njihov pristup prometu i njihove probleme. Izvolite. Ako želimo ostati orijentirani na ljude i na društvo, socijalno usmjereni, to je jako važna tema. A ja vjerujem da postoje direktive koje su već e, primjenjene, koje su već implementirane, ali sam sigurna da možemo i više učiniti. Ja sam to i kod kuće vidjela. Prije 10 ili 15 godina, vjerujte mi, nitko ne bi e, mogao uopće zamišljao da se radi posebne ulazi za pristup ljudima sa invaliditetom sasvim drugačije recimo postaje autobusne bilo u gradskom ili dugom prometu na duga relacije Uglavnom, a danas se upravo to radi, sasvim drugačije se projektira. Vidite, malo po malo Europa, svi, svaki dio Europe postaje potpuno svjestan toga da treba ljudima sa različitim invaliditetima pružiti iste mogućnosti mi ja mislim da ne možemo sve sami učiniti, to moraju zemlje članice raditi, ali s jednim kontinuiranim pritiskom, osvještavanjem stalnim, mi ćemo nešto tu učiniti. Mi moramo naravno kontinuirano vršiti inspekcije, nadzirati, vidjeti da li je zakonodavstvo koje je već doneseno doista implementirano, da li se poštuje i provodi. A vi ste spomenuli još jednu važnu stvar, recimo pravo na informiranje putnika, pravo putnika na informacije. Ja mislim da sa novim sustavima upravljanja koje predlažemo, iako naravno mi danas imamo vrlo fragmentirane mreže pa će biti vrlo teško putnike dakle dati im kompletno cjelovite informacije, ali sa poboljšanjem sustava upravljanja ćemo moći dati poboljšanu i kompletnu cjelovitiju informaciju putnicima, ne samo o vremenima, o karti, o cijeni, o svim ostalim uvjetima, o ruti kojom će ići, o drugim mogućnostima i tako dalje. To jasno uključuje i informacije za sve ljude s invaliditetom koji će onda znati gdje je njima najbolje ići na put. Sljedeći je na riječi Varadika iz Alda. Iz Askun Bilbao Varadika iz Alda. Gospođo Bulc, paket, željeznički paket je već e, kasni. Imate li vi, ne, ste li predvidjeli nekako novo upravljanje u prometu i da li želite, kako želite zapravo prevladati otpor nekih zemalja članica trećem željezničkom paketu. Zatim šta radi vijeće jer e, poduzeća traže pravnu sigurnost ako je situacija u pregovorima zastala. Prema tome kako mislite ćete direktivu o interoperabilnosti provesti ako na političkom području nemate napretka? Hoćete li dati nove studije znanstvene kako biste izmjerili sve posljedice koje idu ruku pod ruku sa usvajanjem tog trećeg paketa? pogotovo na području zaposlenja i investicija, što je s tim usko vezano. Koliko znamo, vi ste se htjeli zauzeti posebno za inovaciju i intermodalnost u prometu. Kako to kanite? Čime konkretno poticati i vodi dalje? Zatim šta držite o tom da se odvoje oni koji pružaju usluge i oni koji su zapravo u operatori. Hvala vam lijepo, ja mislim da imam samo pet minuta za odgovor, ali probat ću vam u to utrpati ono što mogu ono što ja ću zaista <laughs> učiniti sve najbolje, to vam mogu kazati. Da ovo sve uzmemo kao jedan paket koji moramo riješiti. Mislim da je jako bitno da povežemo tehničke i vi to zovete političke, a ja bih više govorila ekonomskim aspektima čitavog paketa. S jedne strane imate tehnički paket mjera i svi će to sigurno jako voliti. Tu imate refit a REFIT, program REFIT, znači da će se čitav niz različitih uredaba i direktiva i čitav niz već postojećeg zakonodavstva Evropske unije pojednostavniti, modernizirati, učiniti da bude ponovno fit, da bude prikladnije i mislim da će se tu ljudi ponovno e, uglavnom jako radila. I neću dalje puno govoriti o tehničkim aspektima jer mislim da tu i nema previše rasprave, ali zašto mislim da je to jako važno? Mi moramo lokalne interese razmotati, raspetljati, mi moramo stvoriti zapravo, otvoriti one razine za neovisno upravljanje u gospodarstvu. Isto tako mi znamo da zemlje zemlje članice ne čine sve što mogu, ali ne čine dovoljno, to je sigurno. Mi ih moramo poticati da rade bolje i da budu transparentni, pogotovo što se tiče recimo polaganja računa i financijske strane, jer on mora se uvijek znati koliko koja usluga košta inače se ne može dobro upravljati. Ja sam bila direktor jednog malog poduzeća dugo vremena i onda sam poslije radila kao rukovodilac u Telekomu Slovenije i vidjela sam puno toga kako se egzistencije e, zasnivaju, vidjela sam kako se radi, vidjela sam šta šta košta i vidla sam da ako nemamo transparentnost cijena, ako nemamo jako dobre financijske e, stranu čitavog tog posla, ne možemo imati na dobar menadžment, ali jedno drugo uvjetuje. Isto tako vidimo da je parlament već na prvom saslušanju za ovaj čitav paket pozitivno se izjasnio. Prema tome dajte da radimo zajedno, ne budimo razdjeljeni. Mi ne želimo patnju, mi želimo zapravo više jasnoće, više transparentnosti i više liberalizacije čitavom tom tržištu. Sljedeći je Luis eh, de Grand Pascual iz Europskih eh, pučana. Ja imam dva pitanja koja su apsolutno aktualna. Prvo se pitanje bavi problemima koji su nastali što su stvorene platforme za transport putnika u taksijima, u gradovima, a za to postoje naravno čitav niz propisa, dozvola, koncesija, licenciji, um, različitih drugih dokumenta osiguranja i zatim poreznih izjava, sve to mora biti ispunjeno kako bi se eh, zagarantirala sigurnost ako se to sve ne plaća, ne daje, ne muče se ljudi koji se bave taksim, onda nema sigurnosti. Prema tome šta želite učiniti, koje su vaše mjere? Hoćete jednu koncentriranu akciju u čitavoj Evropskoj uniji u zemljama članicama da se e, spriječi socijalni dumping i nelojalna konkurencija baš na tom području gradskog prometa i taksija. Sljedeće pitanje je ebola. Ebola koja prijeti mnogim zemljama i koja je ugroza valjda jedan od prvih na svijetu. I sada me zanima konkretno. Zbog ebole se dogovorilo na jednoj visoko rangiranoj sjednici da će se povećati sigurnost u zračnom prometu. Šta mislite, šta može Evropska unija učiniti da napravi jedan koordinirani kontrolni sustav na zračnim lukama kako bi se ograničila i borila protiv ebole? Zahvaljujem na oba pitanja. Prvi, prvo koje ste pitali za poreze. U svakom slučaju podupiramo ono što ste rekli i što ste naznačili već u svom odgovoru. Naime, moramo e, na ovoj razini jasno e, ostvariti organizaciju. Evo samo prije par dana, prije nego što sam došla u Brisel, E, mislim uveli smo uzela sam taksi a mi smo upravo uveli neke odredbe koje se tiču taksija na europskoj razini znači mjesečne e, naknade za taksi usluge i tako dalje ali ja sam zapravo pitala taksista i pitala žalite li se to on je rekao ne sve je u redu mislim Stvar je bilo što smo na početku trebali platiti 250 eura, a sada je licencija 50 eura, ali to nije u redu. Sve ostalo jedino jest fer i mislim da je fer. Dakle, e, ono što želim reći je da se ovdje radi o pitanjima koja se tiču zemalja članica, su to lokalna pitanja i mi im trebamo ovdje pomoći. Znači, kao što sam rekla ranije, ako pronađemo elemente koji su zajednički za cijelu Europu, možemo nešto učiniti i na europskoj razini po tom pitanju. Ali svakako trebamo podupriti sve e, mjere koje su ključne za E, konkurentnost. Ali za što se tiče e, ebolu, mis, ebole mislim da nam je ovdje doista potrebno zajedničko europsko mišljenje na to. E, gospođa Ines Ayala Sender, SID. Sí, eh, eh, designada, designada. Eh, bueno. Povjerenice. Kao prvo želim vam čestitati Znam e, da e, vi dolazite iz područja sporta, da tu imate iskustva, a ovo je svakako jedan maraton, pa će vam to dobro doći. Evo, što se sad pak tiče pitanja e, proračuna u Connecting Europe Facility instrumentu, gdje se radi o ovih 300 milijardi i znači koje treba utrošiti u E, važna područja. Kohezija i promet su važna e, područja, a bit će izazov pronaći dobar način da se u taj novac uloži. Ali ključno pitanje biti će priroda sufinanciranja. Naime, većina zemalja članica, uključujući moju, ima problema s javnim dugom. Znači, nemaju novaca za sufinanciranje. Imamo mehanizam fleksibilnosti pa me zanima e, vi, gospodin Katajnen i gospodin Moskovići, hoćete li nam vi moći pomoći u tome kako infrastruktura ne bi stvorila previše e, pritiska na javni dug. Drugo je nedostatak bilateralne političke volje. Ja e, dolazim iz Španjolske i u Francuskoj žele preći Pirineje, mi želimo preći Pirineje, ali treba dvoje za tango i ponekad e, ne možemo e, preći preko takvog jednog, e, preko jedne mrtve točke. Pa što se može tu učiniti? Nadalje, socijalni uvjeti, bijeli, bijela knjiga, to ste spomenuli, ali nekada imamo deklaracije dobrih namjera koje nikad ne uvide svjetlo dana, a ne i ne ostvari se sve e, uvijek. E, naravno, postoji socijalni dumping u svim prometnim sektorima i treba će pregovarati sa e, sindikatima. Dakle, evo sad imate još samo jednu minutu za odgovor, gospođo povjerenica, oprostite. Dobro, evo samo kratko. Kao prvo što se tiče infrastrukture, e, da, e, treba tiče nam inovativni financijski mehanizmi i ne, nećemo moći financirati sve sami. To je činjenica. A kako ćemo to učiniti? Mislim, teško mi je sada u ovom trenutku reći. Možda ne bi bilo niti fair. E, vjerujem da ako komisija bude potvrđena da će to biti jedna od najozbiljnijih rasprava koje ćemo voditi. Ali morat ćemo ozbiljno početi razmišljati o tome da pozovemo neke privatne investicije u cijelu stvar. Jučer sam čitala u financijskom Timesu da postoje prvi napori da se uključe mirovinski fondovi, e, osiguravajući e, fondovi i tu postoje razne prilike koje treba iskoristiti, ali s njima se trebamo suočiti. Zahvaljujem. E, Žožba, HPP, sljedeći govornik. Zahvaljujem. Eh, gospođo Bolce. Eh, nije me sve se dol toliko dojmilo što ste rekli, ali dvije stvari koje ste rekli. Jedna stvar je bila posebice spremnost na dijalog eh, koju ste spomenuli u svom uvodnom govoru. Ja imam dva pitanja, ali ona se oba odnose na prava putnika kao je kod gospođa Andersen. Moje prvo pitanje kod e, prerade putničkih prava hoćete li e, čovjeka kao putnika staviti ponovno u središte jer to do sada nije uvijek bilo tako i drugo u ovom trenutku jedan cijeli niz e, zakonodavnih akata visi u zraku zbog različitih mišljenja i iz toga proizlazi E, jedan nedostatak pravne sigurnosti i jasnoće koji vodi do toga da Europski sud sada mora obavljati naš posao, a to je zapravo situacija koja je vrijedna žaljenja. Znači što ćete vi i komisija učiniti kako biste e, pomogli nadići ovu blokadu, recimo dovesti do deblo kada ove situacije kako bi se zakonodavne kompetencije komisije parlamenta i vijeća ponovno vratile jer e, to su zapravo institucije gdje ove kompetencije pripadaju. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, na pitanjima. Dakle, prvo o pravima putnika. Mislim da je to jedno drugo veliko e, postignuće Europe. Da smo zapravo uspjeli pripremiti tako dobar i solidan paket putničkih prava, ali ono što u ovom trenutku zapravo vidimo je da neke avionske kompanije sada e, zatvaraju letove koje e, kako ne bi morali slijediti neke preporuke ili neke propise koje su doneseni. Znači, željeli bismo to, to izbjeći. Imam li u ovom trenutku odgovor na to Zapravo ne, ne u ovom trenutku jer zapravo ne znam kako će se ove sve procedure odvijati. Međutim, želim vas uvjeriti da su putnička prava vrlo visoko na mojem e, dnevnom redu, a ja sam isto putnica i e, vidjela sam neke velike promjene u prošlosti i nadam se da ćemo konstantnim otvorenim dijalogom sa svim dionicima nastaviti ići u tom smjeru i to ne samo u Europi, nego da ćemo uspjeti naše e, napore proširiti i na međunarodne putnike i imati više utjecaju i u tom aspektu. Ali evo da pokušam odgovoriti na, ukratko i na drugo pitanje. Mislim da e, je ovo upravo ovo e, pitanje mi je spomenuto ranije i mislim da upravo um, ovaj projekt ne bi smio ometati sve druge dobre projekte u Europi, ovaj projekt Džabata i da će se to morati riješiti. Gospodin Kurcija Malteze, izvolite. Gospođo kandidatkinja za povjerenicu, nedavno sam posjetio Dženovu koja je pogođena strašnim poplavama i teško je objasniti građanima toga grada da Europa i dalje izdvaja milijarde za velike infrastrukture koje su beskorisne, a ne može naći nekoliko milijuna kako bi se izbjeglo takve tragedije. U jednom gradu koja, koji sada ima manje učinkovit sustav upravljanja vodama nego što je to bio u 15. stoljeću. Mene zanima, dakle, Hoćete li revidirati neke od odluka iz 2013. i poništiti neke projekte koji su već odlučeni i koji podrivaju hidrogeološku stabilnost u nekim dijelovima Europske unije koja je već ugrožena kao što pokazuju poplave u Italiji, u Ujedinjenoj kraljevini, u Njemačkoj, u Češkoj i tako dalje. Osim toga zanima me namjeravate li prije raspisivanja natječaja analizirati neke od ovih velikih infrastruktura, naročito projekt eh, Torino-Lyon koji je sada najskuplji od takvih infrastrukturnih eh, projekata. Predviđa se 150 eh, milijuna eura za svaki kilometar i hoćete li zatražiti izradu nove studije za ovaj projekt? Hvala. Poplave su doista bitna stvar i mogu vam reći da je moja zemlja trpjela u velikoj mjeri od njih ali e, ono što vidimo je da nije uvijek problem samo one zemlje koja bude poplavljenja, nego je izazov za cijeli e, sustav e, voda jer, i rijeka, jer ponegdje se jednostavno negdje probije e, voda koja se nakupila po cijelom vodnom putu. Mislim da je to veliki e, izazov i vjerujem da posebnice u Connecting Euro Facility CEF-u imamo neke e, prioritete i projekte koji su upravo usmjereni da, na to pitanje izbjegavanja poplava u budućnosti. Dakle, nadam se da možemo učiniti više i nadam se da ćemo više o tome e, govoriti, ali sad ne mogu reći više od onoga što je odobrio i što je dogovoreno u parlamentu, ali sve je to život i ne možemo e, se držati nečega što je odobreno davno, a kad, jer kad se pojave nove izazove moramo, se, moramo odgovoriti na nove izazove. Dakle, pozdravljam raspravu na, e, po ovim pitanjima, ali E, ako nastavimo e, se baviti tim pitanjima i riješit ćemo ih na kraju svakako. Da, to je bilo jedno pitanje, vjerujem da ste postavili samo to pitanje, zar ne? E, gospodin Škrlec, zeleni EFA. Poštovana gospođo Bulc, politika javnog zdravlja i politika transporta iznimno, su isprepletene, iako na prvi pogled između njih ne postoji jasna poveznica. Buka prometa snažno utječe na kvalitetu života i zdravlje građana narušava ravnotežu u prirodi zbog trajnog napuštanja staništa životinjskih vrsta iz područja koja su izložena stalnoj i intenzivnoj buci od prometa. slabo korištenje obnovljivih izvora energije u sektoru transporta ukazuje na zanemarivanje utjecaja transporta na klimatske promjene koje osim utjecaja na zdravlje i život ljudi sve više uzrokuju velike ekonomske štete. kardiovaskularne bolesti rak i astma dokazano su povezane s motoriziranim prijevozom prema istraživanjima samo u austriji švicarskoj i francuskoj gotovo četrdeset tisuća smrtnih slučajeva direktno je povezano s onečišćenjem zraka iz transporta. sve spomenuto čini mali dio znanstveno dokazanog utjecaja transportne politike na zdravlje građana. gospođo bulc možete li nam reći koje će konkretne mjere poduzeti komisija kako bi integrirala javno zdravlje u transportnu politiku? hvala vam na odgovoru. Thank you for Zahvaljujem na ovom pitanju. Mislim da smo svi svjesni ovog izazova. Moderno je društvo sa sobom dovelo mnogih, mnoge dodatne izazove zajedno sa modernizacijom i prilikama za bolju kvalitetu života, a sve od toga vi ste spomenuli u svom pitanju, pa to neću i, ni ponavljati, ali što činimo po tom pitanju? Da, zapravo nikad, nikad nije dovoljno učinjeno jer kad god e, se radi o ljudima e, ispečavanju loših posljedica e, nikad nismo učinili dovoljno dok takve posljedice postoje. Međutim, svakako imamo razumijevanje za ono što se događa. Na primjer, kod željeznica je upravo zagađenje bukom veliki problem. I čula sam naime da sada recimo postoje nove vrste kočnica koje pokušava malo smanjiti zagađenje bukom, nije dovoljno možda, ali je prvi korak prema boljim uvjetima. Također vjerujem da će nam tehnologija u tom smislu još više pomoći. Imamo tiše strojeve e, i ako, naročito ako imamo e, razne vrste goriva koje će e, učiniti pogonske motore tišima, ali ljudi su zapravo i na neki način žrtve modernih društava, posebito oni koji žive uz prometne pravce svakako u socijalnom dijalogu trebati će pronaći najbolje rješenja za to. Jedno od ključnih e, odgovora je urbano planiranje i urbano planiranje mora se e, provoditi zajedno i to e, u svim sektorima komisije. Naime, kod prometnog planiranja moramo zajedno surađivati kako bismo izbjegli upravo ovu situaciju koju opisujete. E, sljedeći govornik, e, Georg Majer, e, nezavisan. Zahvaljujem. Dobrodošla gospođo Bulc, kao austrijanac i susjed, pozdravljam vas u izboru. Mi smo zapravo, zapravo pravi susjedi jer, ste, jer je grad vrlo blizu Ljubljani. Pa evo jedno pitanje. Jedno pitanje i jedan odgovor mi se posebice svidjela. Vi ste rekli da se nećete pretvarati da znadete ono što možda ne znate. Često to ljudi pokušavaju prikriti svoje neznanje, a to onda je još opasnije. Dakle, moje pitanje je sljedeće, a odnosi se na e, Baltičko-Jadranski koridor. E, vjerojatno imate iskustva s time. Naime, e, Austrija je od proširenja na istok glavna prometna zemlja. Imamo veliko prometno opterećenje, posebice na osi e, Baltik e, i Jadran. I sada posebice e, tunel, Semering tunel i tako dalje, to su sve projekti koji služe ostvarenju Baltičko-Jadranskog koridora, inače za naše potrebe ne bi bili potrebni. Znači, kakvo je vaše gledište po ovim projektima? Hvala. Zahvaljujem na ovom pitanju. Što se tiče svih e, putova i prioriteta za putove, vjerujem da su da njih e, utvrđuje i e, postavlja kao prioritet uh, CF Connecting Europe Facility. Ja ću to naravno pratiti i podupirati, ali svakako znam kako stvari izgledaju i u Sloveniji. Znadem da postoje izazovi e, u ispunjavanju ovih planova što se tiče planiranih ruta i e, reći ću da je Slovenija pred izazovom, reći ću to tako, e, zbog neispunjenja samog paketa 1 i paketa 2 i paketa 3. Znači postoje određeni izazovi da se implementira ono što je već dogovoreno u prethodnim paketima. Nadam se da neće doći do paketa petog, nadam se da ćemo se paketa 4. još neko vrijeme držati i raditi. Dakle, u ovom trenutku što ću ja učiniti? pa reći ću za sada, e, slijedit ću u najvećoj mogućoj mjeri već dogovorene prioritete unutar cefa i e, posebice osigurati da one zemlje koje su na glavnim koridorima e, ispunjavaju prethodne pakete i da ispune ono što su obećali u prethodnim paketima. Što to znači za e, Baltički i Balkanski koridor? Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo koliko ćemo tome biti uspješni i nadam se u suradnji s vama da ćemo biti u stanju malo još jače pritisnuti dakle, ovo, na ove obveze koje su već preuzete da budu poštovane. Gospođa Kristine Revo da Lombonfa. Nadam se da sam to dobro izgovorio. Odlično. Gospođo Bolce, prema posljednjem predlogu proračuna vijeća, Agencija Europske unije morat će smanjiti svoj kadar za 5% u sklopu općeg smanjenja izdataka u institucijama, a u okviru četvrtog paketa za željeznice Europska agencija za željeznice dobit će nove zadatke. Sad će neće moći raditi nove zadatke ako neće dobiti dodatnih novaca, a još će k tome imati i manji kadar. E, gospodin Ševčević rekao je da Europska željeznička agencija E, će dobiti e, potporu u vidu izaslanih nacionalnih stručnjaka i za to se obvezao. E, slažete li se vi i držite, hoćete li se i vi držati tog obećanja i mislite li da bi tu trebalo ići više financiranja kako bi se omogućilo ostvarenje zadataka? Zahvaljujem. S, druge, s jedne strane, gospodin Šepčević će biti moj šef, pa svakako da moram pratiti ono što je ono veća i moram ću to ispunjavati. A s druge strane, da, svjesna sam izazova s kojima se suočavaju agencije i mislim da postoje dvije strane u ovom pitanju i jedno. E, nadam se da ćemo na neki način doći do onoga što ste pitali. A dakle, s jedne strane e, je pitanje kako financirati agencije. Mislim da je već e, dogovoreno i da su da imamo neke dobre primjere stav, izdvajanja nekih e, usluga agencija e, u smislu e, nalaženja market nalaženja mogućnosti da se to stavi na otvoreno tržište ali to svejedno neće riješiti pitanje dodatnog posla koje će dopasti agencija u tim uvjetima tako da vjerujem da E, sve e, uprave u Europi, a posebice i sve vlade Europe, posebice u Sloveniji e, će morati smanjiti administrativne troškove. Naime, to je nešto što se ne može apsorbirati u gospodarstvo, preveliki administrativni trošak, ali s druge strane ako postoji nova količina legitimnog posla e, koji je potreban da se ispuni europska agenda, ja ću se pak boriti za te poslove, za ta radna mjesta, za te ljude koji moraju odraditi taj posao koji od njih tražimo da odrade. Dankeschön. Ein einheitlicher Wirtschafts- und Zahvaljujem u zajedničkom e, tržištu trebamo i zajedničko e, transportno područje, to ste rekli na početku svojom uvodnog govora, a ja nisam jedina koja to pozdravlja. Pa ipak e, trebamo više od riječi i samo pokušane ili uspješne komunikacije. Naime, u ovom trenutku imamo 23 različitih E, sustava naplaćivanja cestarina u, e, u Europi i zapravo vidimo ovdje veliko opterećenje građana bez neke posebne dodane vrijednosti. Osim toga, e, tu se bez reforme pune različite rupe i tu se nameću razne vrste poreza na kopneni, odnosno cestovni prijevaz. E, idu li ta sredstva stvarno izravno u infrastrukturu? Vjerojatno ne, ili inače ne bi imali problema s održavanjem naših infrastruktura i izgradnje transeuropske mreže koja bi onda puno brže napredovala. Vi ste rekli da imate sama iskustva kao sudionica u prometu, ali evo samo pitanje politike prometa. Kako će ova 23 e, različita sustava naplate cestarina se pojednostaviti, ujediniti i kako, zalažete li se vi za jedan jedinstveni europski sustav u tom smislu, a čije bi e, prihodi išli u infrastrukturu i ubrzavanje transeuropske mreže? Hvala. Uf, uh, again, uh, I'll try to be... Pa pokušati ću evo brzo. Uh, kao prvo, već smo dogovorili, ja stojim u to da ćemo primjenjivati propis korisnik plaća i zagađivač plaća. Što to znači za sustav naplate cestarina? To su pitanja koja podliježu nadležnosti zemalja članica, znači cijenu ne možemo propisati, ali što možemo? Možemo recimo tražiti da se ona temelji na procjeni troškova. Dakle, ja bih se možda držala toga, znači e, postavljanje cijena temeljem stvarnih troškova, to da, ali doista ne možemo uspoređivati cijene iz različitih zemalja. Dakle, to je prva korak, e, prva je, prvi korak. Ali mislim da je prva stvar e, dugoročna vizija. Znači ako želimo jedan jedinstveni sustav gdje je e, sve razdvojeno, posebice u knjigovodstvenom smislu gdje možemo jasno vidjeti koje su e, vanjske cijene, kako su one uključene i tako dalje. Međutim, to je jedna lijepa dugoročna vizija. Ali ja bih išla rado u smjeru te vizije jer će to učiniti promet dobrim elementom koji će pojačati konkurentnost u Europi, ali bojim se da to u ovom trenutku, trenutku nije možda ostvarivo baš u ovom trenutku, znači ovo utvrđenje cijena temeljem e, troškova i udaljavanja od baš svakog diskriminatornog elementa. Robert Zileter, zahvaljujem. Prije par godina kad smo ovdje u Europskom parlamentu raspravljali TNT i Connecting Europe Facility instrument, e, primili smo direktora e, ruskih e, željeznica pod naslovom ostvarivanje Euroazije i suradnje u TNT projektu. Ali imali smo još jedan projekt E, proširenja širokotračne pruge od ukrajinske granice Slovačka, Bratislava, Beč i tako dalje. I do sada su neke e, željezničke tvrtke u novim zemljama članicama i uložile neka sredstva u određene studije. Ali e, koje je vaše mišljenje o financiranju Europske unije na ove tračnice 15 do 20 mm nove zemlje članice? Hvala. Hm, vidim da je ovo jedna tema koja vam doista leži na srcu, ali ovdje moram biti vrlo pragmatična i vam se možda neće svidjeti moj odgovor, ali u ovom trenutku vam bolje ne mogu dati. Dakle, prioriteti su e, zacrtani u samom Connecting Europe Facility instrumentu i e, toga se moram i namjeravam držati. Ali ako E, sama, sam kostur Europske unije treba biti uspješan, on mora biti i međunarodno integriran, znači moramo naći načine financiranja i surađivanja ili putem bilateralnih e, sporazuma ili e, putem drugih zemalja kako bismo doista integrirali našu mrežu u globalnu mrežu željezničkih pruga, cesta i tako dalje. E, prije dva dana sam e, za doručkom e, pročitala članak koji me doista uzbudio, znači željeznica koja će pozivati Kinu i Europu i kako je željeznička veza Europa-Kina profitabilna. Dakle, to su ti fantastični projekti, mislim, to je 25% skuplje nego put, nego morski put. I ali traje samo mjesec dana u usporedbi e, sa dva mjeseca koliko traje morski put. Znači, e, to je za visokovredne proizvode e, isplativo i željeznica sada i globalno konkurira u prometu roba. Znači, to treba uzeti u obzir. Treba nalaziti dobre rješenja i načine sufinanciranja toga, ali ne, ne vjerujem da bi Europska unija samo trebala sve preuzeti i sama financirati. Jens Nilsson, SID. Ja. Ovdje sam. Återkomma till eh, en fråga som vi delvis har inne på. bi se vratiti na jedno pitanje koje ste već eh, spomenuli, ali možda evo ovdje možete još preciznije odgovoriti. Kad govorimo o cestovnom transportu, moramo imati još eh, jasnija pravila o tome kako se tvrtke u ovoj branši mogu natjecati temeljem kvalitete, a ne snižavanja socijalnih troškova. Znači imamo e, postojeće propise o socijalnim pravima, ali ne mislim da su zakoni u ovom smislu dovoljni. Ako govorimo o razdobljima vožnje i odmora, kako ćemo recimo doći do toga. Ako pogledate implementacijske propise, moramo spriječiti socijalni dumping i koje ćete inicijative poduzeti kako biste e, uspjeli suzbiti nelegalni promet koji se događa kada tvrtke zaobilaze propise o kabotaži i druge propise koje smo dogovorili ili stvaraju nezdravu konkurenciju našim zemljama članicama. Uh, uh, Ozbiljni izazovi svakako. Pa da pokušam odgovoriti uh, tri sam elementa razazna. Prvo što se tiče konkurentnosti i konkurencije. Europska komisija uvijek će se boriti za pošteno tržišno natjecanje. Naravno da će uvijek postojati napori sa raznih strana da se prekršati propisi. Pa što možemo učiniti na, na razini zemlja članica? Može se mnogo učiniti e, izmenom i razmjenom informacija, suradnjom. Svakako to je vrlo vitalan element koji želimo podupriti i potaknuti i još više promicati. Nadalje, spomenuli ste dumping. E, to e, je također ide u istom smjeru. Znači, kako spriječiti da neko ima paravan tvrtku s druge strane granice? Da, ali ako unesemo tu svoju, svoje iskrene napore, razmjenjujemo informacije i e, otkrivamo koje su to sve lažne paravan tvrtke, možemo e, ostvariti prvi korak u pravom smjeru. Znači, pitanje kabotaže je nešto što je također izravno povezano sa zelenom agendom, Dakle, ono što mi želimo ovdje e, unijeti u ovo jedinstveno i prometni prostor u Europi. Ja ću se uvijek boriti za to da pronađemo e, načine da kamioni uvijek putuju puni, da se nikad ne vraćaju prazni, to nema nikakvog smisla, ali znači to je jedan sporazum koji će morati zajedno postići. Sad e, vjerujem da sad imaju pravo na tri kruga prije nego što se vrate u svoju zemlju. Znači to će trebati revidirati i vidjeti ima li to smisla, je li to dovoljno učinkovito, je li to dobro što želimo postići u smislu konkurentne, konkurentnih napara i zelenoj agendi. Znači sve su to mnogi mali izazovi koji se zbrajaju jedan veliki izazov, ali njima se moramo baviti jer oni jednostavno neće nestati gospodin Antotelije EPP. Zahvaljujem. Gospođo Bolc, u svojem ste uvodnom govoru naglasili kako su važni te koridori za vas i zapravo mislim da ti koridori zapravo mogu biti najvažnije i najbitnije veze između istoga i zapada Europe. Postoji Dunavska strategija u Europskoj uniji koja ima za cilj poboljšanje mobilnosti na unutarnjim plovnim putovima. Međutim, e, e, unutarnji plovni putovi ne staju na našim unutarnjim granicama, oni se protežu do susjednih zemalja, kad govorimo o Moldaviji, Ukrajini, Srbiji. Znači, kako možemo osigurati, kako možete osigurati da zemlje članice koje nisu članice Europske unije, ali su na Dunavu, mogu dobiti sredstva za projekte koji su važni za razvoj unutarnjih plovnih putova na paneuropskoj razini. I drugo pitanje, e, uzimajući obzir vaše e, iskustvo iz Slovenije, koje su, koje je vaše mišljenje o razvoju drugih unutarnjih plovnih putova u dijelu Europe iz kojeg dolazite, na primjer e, na Savi i Dravi? Um, uh, Kada je riječ o važnosti tih e, koridora, naravno da se slažem s vama. Unutarnji plovni putovi su dio veće slike i to trebamo sagledati u vezi sa e, cestama i željeznicama, zato jer se one međusobno nadopunjuju. Dakle, treba to sagledati sustavno i vidjeti kako su međusobno povezani. Vi ste istaknuli naročito da je važno pitanje Dunava, zato jer on prolazi kroz razne zemlje i što bih ja tu učinila? Ja bih pozvala E, sve sudionike sve igrače u ovom sektoru i vidjeti kako, i vidjela kako možemo sufinancirati. Europa ne može u potpunosti preuzeti financiranje, nego je već predvidjela i u kohezijskom fondu određena sredstva koja će koristiti zemljama članicama kako bi poboljšale unutarnje plovne putove. Dakle, moramo dovesti za pregovarački stol zemlje koje ste vi spomenuli, Srbiju, Moldovu i sve zemlje do Crnog mora. Sigurna sam, dakle, da uz kombinaciju stranih ulaganja ili pomoću drugih inovativnih financijskih instrumenata ćemo moći postići dobar sporazum, ali u potpunosti se slažem s vama, to trebamo zajedno učiniti i to je važan dio sveukupne transportne mreže Europe. Gospodin Dominik Rike, e, izvolite, Alde. Komisar e, Dezinje. Dobro. E, hvala, ovdje sam. Direktiva o upućenjivanju radnika je važna zato jer se to odnosi također na slobodu kretanja radnika, ali tu došlo je i do određenih popratnih učinaka koji su bili neželjeni. U sektoru transporta predviđaju se dakle ne upućeni radnici nego e, radnici koji e, odlaze na rad u drugim zemljama i to je bilo teško definirati. Dakle, hoće li se revidirati ova direktiva o upućivanju radnika zato jer nedavne izjene nisu riješile ovaj problem. Drugo pitanje kako biste možda precizirali ovaj odgovor koji ste dali prije. Hoćete li potpuno liberalizirati kapotažu na, na cestama? I treće pitanje, što mislite o osnivanju Europske agencije za cestovni promet e, i sa također o odjelu za ili o odjelu za cestovni promet koji bi se mogao ustrojiti unutar jedne druge europske agencije. Da, hvala. Ja se slažem s vama, trebamo to razmotriti, da trebamo provesti analizu. Slažem se s vašom idejom koju ste iznijeli u pitanju i ja bih eh, podržala taj eh, prijedlog eh, i htjela bih prepoznati koji su učinci upućivanja radnika i što možemo učiniti kako bismo u budućnosti poboljšali njihove uvjete rada. Kada je riječ o cestovnoj kapotaži već postoji sporazum, no zapravo ja želim vidjeti je li to još nešto što odgovara stanju stvari ili trebamo stalno revidirati naše zakonodavstvo i propise koje donosimo. I ako naravno prepoznamo da postoji korist u izmjeni dopuni istih, naravno da ću se zalagati za tu ideju. Kada je riječ o Agenciji za cestovni promet, to je zanimljiva ideja. Stalno govorimo o izazovima i ne samo o izazovima, nego i o mogućnostima koje nudi cestovni transport i vrlo često kažemo zapravo da je ovo jedini sektor koji nema vlastitu agenciju. Treba li nam takva? Trebamo li osnovati četvrtu agenciju koja će se baviti također i cestama? To je vrlo privlačna misa, no treba to povezati sa troškovima. Dakle, bila bih malo suzdržana i ne bih ovako olako prihvatila ipak dobru ideju koja jest očita, ali sviđa mi se vaš prijedlog koji ste iznijeli, odnosno da jedna agencija koja već postoji preuzme nadležnost i za cestovna pitanja i rado ću se pozabaviti time. Hvala. Sljedeći... Salini, EPP, eh, e izvolite. buongiorno. E in bocca Hvala. Mnoge čestitke i sretno. Moje pitanje se odnosi na dva vrlo konkretna pitanja, odnosno sustav upravljanja željezničkim prometom i Europska agencija za željeznice. Kada je riječ o ovom prvom aspektu, ovaj sustav je nastao sa svrhom da objedini europske sustave, odnosno da ostvari to objedinjenje i Mnogi su o tome govorili i poznati su pozitivni, e, pozitivni učinci interoperabilnosti. No, tu se postavlja jedno tehničko pitanje, odnosno tehničke specifikacije treba utvrditi i provesti. Prvo pitanje dakle se odnosi na doprinos koji vi možete dati u smislu poticanja ovog razvoja u tom pravcu. Kada je riječ o Europskoj agenciji za željeznice, ja ću vas vrlo jasno pitati sljedeće. Smatrate li da možete pridonijeti tome da izdavanje dozvola i za e, kolosijeke i također za uređaje koji su u lokomotivama budu povjereni toj agenciji. I još jedno pitanje o Italiji. Sustav unutarnje plovidbe odnosi se i na budućnost Italije, a naročito na najvažniju italijansku rijeku, a to je rijeka Pad. Dakle, sigurno ćete zaprimiti zahtjev u tom smislu i vas molim da nadvladate ideološke prepreke koje su spriječile to i da u Italiji se ostvari jedan sustav unutarnje plovidbe koji će pridonijeti razvoju zemlje. Hvala. Okay. Hvala vam lijepa na svim ovim pitanjima. Da vidim hoću li uspjeti odgovoriti na sve. Dakle, kao prvo, Agencija za željeznice, ona je već odigrala izuzetnu ulogu u našem napretku kada nastojimo ostvariti ovaj jedinstveni sustav željeznica. Međutim, treba ćemo ostvariti još i više. Potrebne su nam konkretnije specifikacije za opremu, ali ne samo za međupovezanost, nego bih se htjela osvrnuti i na ovaj aspekt povezanosti između lokalnih sustava i glavnih prometnih putova. Tu također agencija treba odigrati važnu ulogu. S druge strane, postavlja se i pitanje e, sad sam izgubila tek misli, no ne sjećam se što sam, više, e, što sam htjela reći. Da. Agencija također pomaže u izradi specifikacija koje nam e, pomažu u prikupljanju informacija o prometu što je važno za sigurnost. Agencije su zapravo na braniku sigurnosti i zato one postoje, one ističu sve što treba učiniti kako bi sigurnost doista bila na prvom mjestu. Naravno, ja ću nastojati prepoznati koji su elementi važni za sigurnost i e, na to ću odmah ukazati agencijama. Evo. Gospodin Bogoslav eh, Liberacki, SED. Hvala. Gospođo kandidatkinja za povjerenicu, dozvolite mi da se osvrnem na pitanje embarga. Dakle, govori se o naknadama za poljoprivrednike, međutim, nema nikakvih, eh, nikakvog govora o naknadama za špediterska poduzeća. Ona su izgubila na milijune tona robe i zbog toga milijune eura. Gospođo Bulc, Europa već niz godina sanja o Europskom ministarstvu za transport. Biste li vi htjeli biti europska ministrica za transport? Što će to značiti? Odnosno kako ćete vi štititi interese poduzeća, europskih poduzeća u transportovom globaliziranom svijetu? Zatim drugo, postoji i san o stabilizaciji e, pravnog i fiskalnog okruženja za špediterska poduzeća? Evo, to je moje pitanje i ne znam mm, mm, koja bi bila moja zadnja preporuka, dakle samo ću na kraju e, reći, da vas je lijepo slušati. Hvala vam lijepa. Mm, prvo moram reći da je tragično ono što se dogodilo zbog ruskog embarga. To je nešto što ćemo morati predvidjeti u našem planiranju, no ipak e, to je sada takva situacija, to je stanje stvari. Mislim da se ja neću time baviti i da to neće biti u mom resoru strogo gledano, ali morat ćemo razgovarati o tome, to je činjenica. Mnogo toga se dogodilo i to treba riješiti. No, spomenuli ste još jedan važan aspekt, a to je kako ćemo pretvoriti europske poduzeća u globalna poduzeća i kako ćemo štititi naše interese. Prva i najvažnija stvar jest da Europa mora biti otvorena. Ako želimo biti igrač u globalnom okruženju, trebamo biti otvoreni, ali moramo se boriti i ja ću se boriti za to, a, i to za pravednost i za dobre međusobne odnose. Znači nije ispravno da mi samo dajemo, a ne dobivamo ništa za uzvrat. Tu imamo dobre branitelje europskih prava i ja E, vidim područja gdje će to biti potrebno, naročito u zračnom prometu, jer e, vidimo međunarodne zračne luke koje su na rubovima Europske unije koje se otimaju za promet, a mi moramo reagirati to vrlo čvrsto na to, ne smijemo samo mahati prstom. I to je važan aspekt koji prepoznajemo također i u drugim vidovima transporta, ali dakle naglašavam ja ću se u svakom slučaju boriti za europske igrače. Hvala. Merci, monsieur le président. Madame le commissaire, vous vous êtes Hvala. Gospođo povjerenice, vi ste se zalagali za liberalizaciju transporta na svim područjima kada počinju međuinstitucionalni pregovori o četvrtom željezničkom paketu. Vi tvrdite da ćete tražiti sve veće tržišno natjecanje u transportu putnika zato jer bi nedostatak tržišnog natjecanja doveo do provisokih cijena i pada kvalitete. Ja sam francuska zastupnica i nije me stid govoriti o kvaliteti francuskih željeznica. Naše javne željeznice su bile među prvima koje su razvile visokobrzinske vlakove. Hoćete li u svojem budućem radu saslušati glas milijuna građana, naročito francuskih građana, koji su u Svibnju jasno rekli da se protive tehnokraciji koju vrlo često utjelovljuje ovakva Europska unija. Hoćete li učiti o prošlosti koja nas uči da liberalizacija željeznica znači često pad kvalitete usluga i također manju sigurnost putnika? Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepa na pitanju. Kao prvo, četvrti paket za željeznice se ne odnosi isključivo na liberalizaciju. Ja smatram da se više odnosi na sigurnost, interoperabilnost i transparentnost. I kada govorimo o poslovnoj strani toga, kao što sam rekla prije, e, zemlje članice nemaju jedinstveni pristup tome i toga sam svjesna, no moramo naći zajednički teren. Ja ću se zalagati za jedan važan prvi korak, a to je transparentno rezerviranje karata ili računovodstvo, gdje ćemo vidjeti kako se raspodjeljuju troškovi, odnosno da ne dođe do preljevanja sredstava da jedna usluga financira drugu uslugu, zato jer još uvijek vidimo da se u Europi događaju vertikalne integracije. Prvo, što moramo učiniti jest e, osigurati se da ne jača subvencioniranje. To nema veze sa liberalizacijom e, kao takvom, nego to jednostavno znači više transparentnosti i e, da se pozabavimo troškovima, zato jer tu govorimo i o europskom financiranju, o europskim ulaganjima, a trebamo znati u što ulažemo. Zatim, drugo pitanje je neovisnost rukovodstva u operativnom sektoru, što je također važno i to nema nikakve veze sa liberalizacijom, nego sa transparentnošću, sa sigurnošću i boljim uslugama koje će uslijediti nakon toga u korist putnika i također u korist samih željeznica. Hvala. Jill Evans, izvolite. Um, several times tonight you've mentioned the, the need for very substantial investment in transport and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 ovo je važno pitanje. Europska unija se bavila također ovim e, regionalnim pitanjima. Znate da imamo ta tri fonda iz kojih se izdvaja e, odnosno fond iz kojih se izdvaja sredstva za regionalnu povezanost, to je kohezijski fond i znam da je barem u mojoj zemlji najvažniji izvor ulaganja i također u sljedećem programskom razdoblju će biti dostupna milijarda eura za infrastrukturne projekte, ali naravno kada je riječ o zaštiti okoliša, naravno da tu postoje ograničenja koja se nameću takvim projektima ulaganja. Također, Govorili smo o inovativnim mehanizmima koje će se morati ostvariti kako bi se zadovoljilo potrebe raznih regija i Zemlje članice će morati prepoznati takva rješenja, dakle bilo da se radi o privlačenju stranih ulaganja, u Sloveniji smo vodili veliku raspravu o tome ili također ono što sam spomenula da sam pročitala u Financial Timesu, odnosno da Veliki europski željeznički operateri već razmatraju također i mogućnost mirovinskih fondova i također apsorbiraju sredstva iz njih. Ja ne mogu biti inovativni od toga, no u svakom slučaju morat ćemo i dalje tražiti takve inovativne mehanizme i razmjenjivati najbolje prakse. Dakle, nešto što se primijenilo u jednoj regiji možda će uspjeti u drugoj, no u svakom slučaju će nam trebati razne dobre ideje u ovom području. Gospođa Tanja Gonzavas Penjas, Gue. Hvala. E, gospođo povjerenice, imam Isto pitanje koje, vam je e, koje, ću, koje sam poslala povjereniku Šef, Ševčoviću i nadam se da ćete mi kratko odgovoriti. 2020. trebali bi se ostvariti uvjeti za inteligentan, integriran rast, ali vidimo da u transportnoj politici se sve više ide prema koncentriranju resursa i teme se stavlja na prvo mjesto interes e, ulagača u odnosu na one građana i tu zapravo onda vidimo i nastanak brojnih zračnih luka bez aviona, onda autoceste pod naplatom cestarine, onda visokobrzinski vlakovi koji su nepristupačni velikom dijelu građanstva ili također moguće ukidanje projekta Hihon Nant e, autoceste mora koja bi imala također učinak na okoliš. Kako biste onda mogli predstaviti takve velike projekte građanima kako bi oni shvatili koje, imaju, koje koristi imaju toga i također e, koje socijalne koristi postoje od takvih projekata, a e, kako izbjeći samo da se slušaju privatni interesi ulagača? Da, ja razumijem i dijelim vašu zabrinutost. No, moram imati povjerenje u programe koje je odobrio parlament e, i ja ću se pobrinuti da oni budu provedeni. Naravno da je se to ugrađeno u naše programe, no također razumijem što želite reći i znam da postoje daljnji izazovi, naročito kada je riječ o ljudima, kao što ste sami rekli. Pripremajući ovo saslušanje, postala sam uvjerena da sva ova ulaganja u infrastrukturu kojima je namjera objediniti europski promet, e, da će on ne samo donijeti koristi poduzećima, kao što vi kažete, nego da će i putnici imati velike koristi od toga. S druge strane, sve što činimo znači da imamo u vidu također i zelenu agendu. No, možda se tako ne čini, no ako pogledamo projekte koji su ostvareni sa tehničke, sa organizacijske strane po pitanju poslovnog modela u posljednjih deset godina, e, svi ti projekti idu također u smjeru zaštite okoliša. Da li su ostvarili dobre rezultate o tome? Ne. No, sigurna sam da možemo to poboljšati. Sigurna sam da idemo u odgovarajućem pravcu i da ostvarujemo ciljeve koje nitko drugi u svijetu ne ostvaruje. I također želim to izvesti. Želim izvesti te koncepte, te ideje, jer ako ih budemo izvozili, moći ćemo ih i potpuno oživotvoriti. Jer Europa ne može biti izolirana u tome ona e, mora također prenijeti dalje sve ove obveze. Matis e, Miltenburg. E, ja ću postaviti pitanje o vremenu odmora na nizozemskom. Dakle, radi se o, o odmoru u sektoru transporta. Kako bismo osigurali ravnopravno tržišno natjecanje u transportu, treba također provesti europsko zakonodavstvo i to na ujednačen način u zemljama članicama. U posljednjih nekoliko mjeseci vidjelo se da nedostaje ta ujednačenost i tipičan e, primjer je vrijeme vožnje, vrijeme odmora vozača na cestama. Recimo u Francuskoj odmoru u kabini kamiona ne može se više smatrati službenim odmorom i ako se to čini, onda slijedi kazna od 30.000 eura i također zatorska kazna od godine dana. U dvema zemljama blizu Francuske, međutim, takva vrsta odmora je dopuštena. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što vi kao povjerenice namiravate poduzeti kako biste osigurali ujednačenu primjenu u zemljama članicama ovih odredaba o vremenu vožnje i odmora? Um, I've been informed about this challenge. Obavijestili su me o tome i ja doista ne znam kako je došlo do toga. Dakle, morat ću se bolje upoznati s time kako je došlo do toga da u Francuskoj i u Belgiji postoje toliko različiti propisi. Znam da to postoji, no moram shvatiti zašto se događaju određene situacije. No da, moramo se dogovoriti oko temeljnih pravila, zajedničkih pravila, no treba vidjeti kakva će ona biti u budućnosti. To će ovisiti o potrebama, o tome što mi možemo ponuditi i onda ćemo djelovati u tom pravcu. Sada mogu jedino reći da je to izazov, ali za sada ne mogu, žalom mi je, ponuditi rješenje. Gospodin Robert Zile. So, Hvala, gospođo Bulc, doista se slažem sa vašim mišljenjem o pitanju uzajamnosti koje se mora primijeniti u tim zemljama gdje postoji diskriminacija. Što je, koje je vaše mišljenje o ukrajinskoj situaciji, dakle Rusija. Recimo premijer je e, Spominje se e, također da će se ukinuti plaćanje e, za prele preko Sibira. Dakle, Hoće li komisija reagirati na temelju načela uzajamnosti ako Rusi ne prestanu to naplaćivati i ako ne prestanu subvencionirati Aeroflot? Dakle, jeste li spremni tako nešto činiti? I agree that e, Slažem se da su naplate tih preleta doista e, protupropisne, protuzakonite, ne sami letovi, nego naplata letova. No treba tome oprezno pristupiti. Zapravo se nalazimo u vrlo napetoj političkoj situaciji i odnosima sa Rusijom i ne bih sada to tražila sa inzistiranjem, no mogu vam obećati sljedeće. E, svaki puta kada se budem susretala sa sugovornicima iz Rusije, to će biti na stolu. Mogu vam reći da je Rusija E, obećala da će to ukinuti kada je ušla u svjetsku trgovinsku organizaciju i znam da je to traženje brojnih kolega da se to ukloni sa, sa stola. Hoću li obećati da ću ja zalagati za to? Pa mogu obećati i nadam se da će mi kolege dati nešto čvrsto u ruke s čime ću moći pregovarati jer je to doista veliki izazov i teško je natjerati Rusiju da učini nešto što ne želi. Ja moram još ipak naučiti kako to postići i kakvim sredstvima. Ali da, uložit ću sve svoje napore u to i ako me budete potvrdili pod mojim vodstvom, eh, nadam se da ćemo to moći riješiti. Gospodin eh, Miltas Kalkas. Hvala. Čestitam gospođu Bulc. Želim vam mnogo sreće, vama i našem odboru. Imam pitanje. Kako ocjenjujete europski željeznički sustav i koja očekivanja imate od četvrtog paketa za željeznice, a i izvan paketa što Europi treba još dodatno kako bi poboljšala taj sustav? As we've mentioned already, fourth pack kao što sam već spomenula, četvrti paket je e, važan i kao što sam također rekla, ne želim peti, dakle borimo se za ovaj četvrti. On je također važan u tehničkom smislu, zato jer će unijeti velike promjene i u sklopu refita. Dakle, svi ti akti će biti pojednostavljeni i bit će također i objedinjeni. Vidim da ovaj e, paket može pridonijeti doista jednom objedinjenom željezničkom prometu u Europi. Dugoročno gledano, mi smo sada krenuli jednim putom. To se neće ostvariti preko noći, ali imamo jasnu viziju, želimo imati objedinjeni europski transportni sustav koji će biti troškovno učinkoviti, koji neće predstavljati opterećenje, nego će ti svim europskim, sva europska poduzeća u ostvarenju konkurentne prijednosti. Također, svi ti elementi koji su uključeni i u, u poslovanje i sa tehničke strane su mali koraci u ostvarenju te vizije. Nadam se također da će u budućnosti i drugi elementi pridonijeti stvaranju ovakvog objedinjenog sustava. Zatim, drugi važan aspekt su interoperabilnost i intermodalnost. To će omogućiti i bolju provedbu obveza u smislu zaštite okoliša, nego će i poboljšati i to osjetno, dramatično i živote putnika. I osim toga će poboljšati poslovne rezultate i uvjete poslovanja. Evo, nadam, žao mi je, ispričavam se, engleski mi je sa gori, gore, jesam sve umornija. No, u svakom slučaju, kada je riječ o viziji, to je odličan smjer i trebamo se toga držiti i uz pomoć Europskog parlamenta nadam se da ćemo uspjeti ostvariti uspješan odnos sa vijećem i krenuti dalje tim putem jer ovaj paket će donijeti ogromne promjene u transportu. Sljedeća je Elizabeta Lukasijevska. Hvala lijepo predsjedavajući. Evo, želim vam izraziti srdečnu dobrodošlicu gospođo Bolc u našu rundi. Htjeli smo vas pitati za tržište kabotaže u Europskoj uniji. Što namjeravate kako biste tamo riješili probleme, razvili taj sektor i čitav potencijal oslobodili? Naravno, treba tu učinkovitost povećati, ali tako da se ipak provjeri ko ne poštuje pravila i koja pravila vi inače predviđate za one špeditere koji su izgubili veliki dio tržišta upravo zbog te kabotaže i zato što jedan veliki dio posla odlazi u Rusiju izvan granice Europske unije. Dobro, vjerujem da je kabotaža dobar pristup. Prvo, da se optimira promet, kapaciteti koje imamo, dakle transportni, prijevozni kapaciteti koje imamo. A s druge strane dodaje da je zapravo barem malo doprinos ovom našoj zelenoj agendi. I ja sam spremna, kao što sam već i prije govorila, e, tu puno raditi. Ja imam dosta iskustva u logistici. Ja nisam možda izravno radila u logistici, ali moji klijenti koji su imali, bilo je puno klijenata koji su ili ovisili o logističkim uslugama ili su direktno u tome radili. Znam da je naša najveća motivacija bila da nikada ništa ne ostane prazno, nijedna cesta. I htjeli smo, mi ćemo sasvim sigurno udružiti svoje napore sa, sa svima koji su zainteresirani i involvirani u transportni posao, pogotovo cestovni transport ali moramo naravno odrediti prvo uvjete, a onda koji će biti drugi korak, moramo ga dogovoriti opet sa onima koji koriste te usluge i svima koji ih pružaju. Mi ne možemo samo donositi zakonske akte samo zato da bi ih donosili, nego to što mi donesemo nije lart por lar, to je nešto što mora koristiti onima koji to trebaju i koji žive od toga. I moramo pomoći recimo da se nove koncepcije razviju za sve one i nove usluge, nove ideje. Mislimo da trebamo u transportu stalno tražiti nove mogućnosti, a ne samo i ne samo pokušavati poboljšati ono što imamo. Mi moramo se suočiti sa izazovima da nađemo nova rješenja za potrebe koje se rađaju. A osim toga još imamo jasno i potrebu da se unificira kompletno područje prometa i transporta prijevoza, da se zadrži naša konkurentnost globalno gledano na, globalno gledano na visokoj razini i ne smijemo također zaboraviti ni onaj središnji, središnje pitanje, a to je uvijek sigurnost. Dobro, znam da to nije izravno bilo odgovor na kabotažu, ali to otprilike e, su moja razmišljenja o tome. sljedeće. je Bas iz Nizozemske. Hvala predsjedavajući. Dobrodošli gospođo Bolca. A sada vi ste jasno nama izjavili da volite sve vrste transporta, sve vrste prijevoza. Međutim, stvar je, naravno problem je naravno kod cijena, jer neki su transporti jako skupi, recimo zračni prijevoz koji je bio de facto isključen iz svakog mehanizma za ograničavanje ili eh, kontrolu tih cijena za razliku od recimo nekih drugih vidova prometa. I sad me zanima šta ćete učiniti da e, popravite taj nedostatak konkurentnosti i konkurencije zapravo u zračnom prometu koja je do sada naravno zračnim poduzetnicima jako e, pomagala. Osim toga šta kanite učiniti za našu schemu trgovanja e, sa kvotama za dozvoljene emisije nakon 2016. za koju znamo da je problem jer se zračna industrija baš i nije to uključila. Mislim da uvjeti o kojima govorite baš ne vrijede za evropske zračne prijevoznike, zračne kompanije. Prema tome s čemu sam ja naklonjena? Ja bih ipak više volila da to se digne na međunarodnu razinu i da se o tome raspravlja sa međunarodnim organizacijama. Svaka situacija u kojoj se mi nađemo zapravo je rezultat povijesti, povijesnih propisa i pravila i zakona. A mislim da je zračni promet u ovoj zrakoplovstvu u ovoj situaciji u kojoj je danas je naravno rezultat onoga što se desetljećima događalo prije. Ja ne mogu obećati da ćemo kompletan zračni sektor avijaciju dovesti u ETS, naš sustav trgovanja kvotama 2016. Ali ćemo učiniti sve što možemo da to napravimo, naravno zračni promet se već jako otvorio i počeo neke rasprave, ušao neke diskusije i tu računam jako na vašu pomoć jer mislim da je to stvar koju možemo samo s parlamentom pokušati riješiti. Mi sami tu ne možemo napraviti sve. Mi možemo predlagati, mi možemo e, izmišljati rješenja, mi možemo raditi na tome, ali bez vas ne možemo naći put napred niti vodite pregovore i nam, bojim se da nećemo uspjeti do 2016. njih uvesti u našu zajedničku schemu trgovanja kvotama štetnih emisija, ali kao što kažemo činit ćemo sve što možemo i premda smo svjesni da nisu svi transporti na istim istoj razini i da nisu u istoj situaciji. Ja imam još 5 sekundi i želim pojasniti da postoji zakon da ako ne bude globalnog dogovora za 2016. mi znamo da svakom slučaju avijacija, odnosno zračni promet, zračni prevoznici potpada pod zakon 2016. Postoji taj zakon prema tome što ćete učiniti. Ja ću se osigurati da se poštuje taj zakon. Sljedeće, Kurcio Malteze. Kada je riječ o četvrtom željezničkom paketu, on donosi nove propise o sigurnosti. I mene zanima, e, hoćete li vi intervenirati po pitanju određenih kriznih situacija, a jedno od toga moglo bi biti da se Europska agencija za sigurnost angažira kako bi odmah smanjila brzinu teretnih vlakova koji putuju visokom brzinom kada prolaze kroz naseljena mjesta, zato jer smo u Italiji imali željezničku nesreću sa 34 mrtvih u Vjeređu i to je nešto što bi se moglo dogoditi bilo gdje u Uniji. Drugo krizno pitanje se odnosi na komunikaciju zemlja vlak putem e, GSM-a, putem mobilne mreže, zato jer je to frekvencija koju vrlo često zauzimaju privatni e, operateri telekomunikacija i to može prouzročiti vrlo opasne interferencije kao u Belgiji u veljače 2013. E, Švicarska, koja nije u Europskoj uniji, je riješila to u korist sigurnosti građana i mene zanima hoće li komisija također nešto slično učiniti? Uh, first let me Prvo da pokušam odgovoriti na prvo pitanje. Ako želim napredovati. Ja u svakom slučaju ne bih poduprala takve akcije. Ja bih prije zamolila vas kao parlament da nam pomognete da proguramo taj paket što je moguće prije. Zato što paket nosi jako puno prednosti. A ako budemo pred rudo skakali, onda mislim da će cijela koncepcija biti ugrožena. Ja bih više vola da svoju energiju koju imamo usmjerimo na to da se cijeli paket odobri u usvoji. Isto tako sam svjesna iz svih ovih nesreća koje ste govorili, tih izazova koje donose sa sam jedan dio E, se upravo dogodio zato što zbog, zbog manjka povezanosti i manjka dobrog upravljanja. I mislim da će upravo taj integrirani zajednički pametni način upravljanja prometom zapravo spriječiti da se takve stvari događaju u budućnost. Jer kao što sam već kazala, ja sam vidjela fotografije i to je zaista nevjerojatno strašno kad vidite četiri ili pet različitih sustava upravljanja, vi morate operirati sa svima i upravljati sa svima. I to je zapravo za moderni sus, za naš modern život zamislio, pogotovo zato što su IT tehnologije toliko uznapredovale. I sada kad me pitate za parcijalne rješenje, ja vas doista pozivam da svi skupa budemo sustavne i da se sustavno bavimo i tražimo jedno sveobuhvatno rješenje koje će cjelovito biti odgovor na sve ove izazove i spričava takva nesreća u budućnosti. Sljedeći Pavel Telička. Dobar večer. Prvo bih se sada rekao pozvano ono što smo rekli na samom početku. Naime, želimo vam izraziti e, toplu dobrodošlicu čak i ime Maroša Šepčovića koji je inače moj dobar prijatelj. Ali znamo da svako ko dođe na ovako saslušanje javno jedan ima puno, puno hrabrosti, a i trebamo ohrabrenja. No, e, mislimo da, evo, s obzirom da se predsjednik, izabrani predsjednik kompletno opet mijenja izgleda svoje povjerenstvo, onda možda možda se sprema neki novi kandidat za povjernika, međutim vi ste vrlo konkretni, vi ne izbjegavate odgovore i znam da ste imali samo pet dana za pripremu i visoko cijenimo sve što ste kazali, iako možda nismo baš najsretniji svim odgovorima. Evo jedan od primjera gdje dijelim sa mišljenje kolega Zila, niste niste zapravo se odnosili na načelo lose it or take it, nego ste za, use it or lose it. Zapravo ste govorili o gubljanju sredstava iz različitih mogućnosti financiranja zemljama članicama, a ne o ovom načelu. Pa vas lijepo molimo da biste bili učinkoviti i da biste zaista nametnuli jednu višu razinu učinkovito zemljama da budete konkretniji u svom postupanju. Druga stvar odnosi se na vašim vizijama vanjskih troškova. Vi ste govorili o vizijama, a sada biste volili vidjeti mehanizam koji se zasniva na troškovima. Mislite li da je to dovoljno? Mi smo govorili o Njemačkoj prije dvije, dva dana je francuski ministar govori o porezima za strane kamione i teretnjake. Zar e, ne možete ići malo dalje od toga? Zar zaista ostajete o tako jednom malim razmirima. Mi ćemo morati govoriti o tome još i off the record, ali dajte da vam kažem nešto na ovo prvo. Načelo use it or lose it. Ja mislim da je taj use it or lose it jedan dobra koncepcija i govorim iz vlastitog iskustva. To je zapravo ono kako sam i ja uspjela postići puno bolje rezultate kao ministrica u mojoj zemlji na lokalnoj razini. Jer vam trebaju takvi instrumenti. S druge strane ste rekli da bih trebala biti žešća, kako da kažemo, da Eh, budem energičnija u provedbi toga. I onda ste me podsjetili na mehanizam koji koristim. Ali to je jasno, to je dobar mehanizam. Recimo, taj mehanizam vi planirate projekte, ako niste ispunili obveze, izgubit ćete novce. Novci se vraćaju u jedan zajednički pul. U redu? I sad sve one zemlje koje mogu doći u obzir i koje mogu biti E, mogu im biti dodijeljena sredstva iz kohezijskog projekta, oni će se natjecati sa svojim projektima. Taj isti novac koji se vrati u pul kohezijskih fondova se može koristiti za neku drugu zemlju, za neki drugi projekt. Prema tome to mislim da je dobro. Sljedeći je Robert Cile. Evo, gospodin Telička je pitao već jako teško pitanje. Ja mislim da sam ja svoja pitanja već iskoristio, pa mislim da bi mogli Madame Bulc dati jednu bar malu pauzu na taj način. Sljedeći je Istvan Ujhelji iz socijaldemokrata. Tu straga. I za vas. Dobro večer. Ja sam zapravo zadnji govornik u ime socijaldemokratskog kluba zastupnika i na taj način je moja, situa moja pozicija lakša nego što je bila pozicija kolege Ertuga. Jer ja zapravo mogu više formirati svoje mišljenje, a ne moram toliko postavljati pitanje prvo. Prvo pitanje. Dakle, ako pogledate onaj bivši faktor natjecanja talenata, kada ste prvi put taj, na takvom jednom natjecanju za odabir najboljeg talenta i ste vidjeli kako to izgleda ta televizijska emisija. Kad se pojavi neki kandidat, žiri može u roku od 20 sekundi zapravo već e, dadnje svoju odluku jer znaju da pjevač ili umjetnik ili čovjek koji se kandidira za najveći talent ili zna pjevati ili ne zna. Međutim, naša situacija je puno gora. Jer vidite, trebalo je četiri mjeseca opće da dođe kandidat na razgovor s nama, a mi smo se dugo pripremali sa ovim pitanjima i sad nadam se da ćete vi naučiti pjevat s nama skupa i da kažemo one najdraže pjesme koje će komisija morate s nama skupa pjevat Ja sam Mađar i ja zapravo kao takav sam uvijek veliki prijatelj željezničkog prometa, a isto tako gledana i sa ekološkog aspekta. Kad pogledate srednju istočnu Europu i Balkan, pogledajte koliko oni zaostaju u kompletnom sektoru željezničkog prijevoza. Da li mislite da ćete biti u stanju poduzeti prave korake, čvrste, odlučne korake, da zajedno s Europskim parlamentom da kažemo date novi zamašaj, stavite svježi naglasak na željeznički promet u tim dijelovima Europe. Ja do duše sjedim ovdje malo sa svim straga, ali mi se čini da i gospodin Kramer, predsjednik našeg odbora, dijeli to mišljenje. I e, sada predsjednik je dozvolio da postavimo po neko pitanje još. Riječ je o recimo biciklima i da li se bavite različitim biciklističkim turama. Dakle, tu je više pitanja koje ste planiranjem različitih biciklističkih tura i takvih područja Europe. Dobro, hvala vam lijepo, ja ću pokušati odgovoriti. Da, trudim se za te. E, moj glavni prioritet je sigurnost i sve što se tiče sigurnosti bit će prvo implementirano. I dozvolite mi da prvo odgovorim na drugo pitanje jer sam ja sama jedan velik predani biciklist i ako odete u Sloveniju vi ćete da ministri odlaze sa sastanaka vlade sa divnim, u divnim autima, a ja idem na biciklu. Ja idem na posao na biciklu i vraćam se s posla i svuda idem, gdje god mogu. I vidjela sam što su napravili, napravili strukturni fondovi za recimo biciklistički sport, primjerice u našoj zemlji. Mi imamo nevjerojatno lijepe biciklističke rute i ture, recimo planinsko i kombinirane planinsko-nizinske i mislim da ćemo pokušati učiniti to širi diljem Europe. Hvala lijepo, a sada Elizabeth Weisenberg, zadnja koja će u ime Evropskih pučana postaviti pitanje. Hvala lijepo. Hvala lijepo predsjedavajući gospođo Bulc. Ja sam, kao što smo već čuli, zadnji eh, koja postavlja pitanje u ime Pučana i želim vam kao prvo čestitati. Jer ovaj portfelj, vaš resor, ovaj resor je vrlo, vrlo zahtjevan, ali vi ste odgovarali brzo, što je impresivno, a vaši su odgovori također bili sadržajni i kompletni. Mi vas sad želimo pitati nešto u vezi luka. Mi svi znamo koliko su luke važne u gospodarstvu, koliko predonose europskoj ekonomiji. I znamo da 90% europske trgovine ide morskim putem. Prema tome, to vam daje, to već govori o jednoj velikoj vrijednosti koju treba jedan regulatorni okvir riješiti koje komisija predlaže. Prvi cilj je da poboljšamo našu konkurentnost u globalnim razmjerima naših luka, a drugo trebamo zaštititi transparentnost u odnosu na korištenje sredstava iz europskih fondova. Naravno, postoje vrlo jake reakcije i vrlo velike zadrške kod mnogih zemalja članica i kod nekih drugih važnih involviranih dionika pogotovo u vezi recimo državnih potpora i nekih drugih netransparentnosti koje se tu događaju. Sad moje pitanje. Mi imamo zakonski okvir kojeg je komisija predložila za to rješavanje luka. Koju ćete strategiju provoditi i slijediti da to implementirate? I da i da zapravo dovedete zemlje članice da uklone i podignu svoje zadrške i prihvate taj prijedlog paketa regulatornog kojeg je pripremila komisija. Zadnje pitanje dosta nacionalno obojeno, znate ja dolazim iz Grčke, mi imamo jako puno otoka i mene sad jako zanima da li ćete pridonijeti daljnjem razvoju evropskih luka na otocima i to pogotovo u udaljenim e, regijama, posebno u našoj zemlji se borimo s tim problemom. Ja sam inače zadovoljna i sretna da ako budete dobili taj resor, ako se to potvrdi, da ćete s nama onda i puno surađivati. Hvala, ja ću se pokušati brzo odgovoriti. Prvo, luke su dio naše prioritetne agende dnevnog reda. I kao što sam već rekla, mi ćemo biti u cijelosti usklađeni što je s onim što je navedeno na tom dnevnom redu u toj agendi i znamo da je to pitanje financiranja luka u budućnosti. A kad smo kod luka mi znamo da postoji ogromna potreba da se poboljšamo da bi ostali konkurentni u globalnim razmjerima, ali zato treba razviti različiti instrumentari. Jer znamo da sa onim što imamo nećemo dugoročno opstati. Za mene je vrlo teško ući u to u cijelosti, sada vam to sve eksplicirati, ali da kažemo kratko, mi smo svjesni toga što znači Kina, što znači ostale konkurencije svijeta, toga smo jako, jako svjesni i radimo na tome. A što se tiče grčkih otoka, Mogu samo kazati, nešto, ne mogu vam sada u ovom trenutku ništa obećati, ali svjesni smo toga. Inače ja mislim da je jako, jako važno taj razvoj povezati i sa turizmom i sa svim ostalim bitnim dijelovima gospodarstva. Tako da ćemo na taj način sigurno učiniti luke vrlo privlačnim za investicije. Ovo nije bilo samo zadnje pitanje od Pučana, nego je to bilo zadnje pitanje od svih članova odbora za transporta. a vi sada imate još mogućnost da pet minuta date jedan sažetak. Toliko niste mogli od samog početka govoriti. Hvala, imate sada riječ. ovo vrijeme smijete uzeti. Ja sam samo sretna što se, se završilo ovo, to moram reći. Hvala vam na svim vašim pitanjima i hvala vam na šansi naravno da vam mogu prezentirati svoje poglede. Kao što ste čuli, ja sam navikla hodati po žeravici i bilo je nekoliko puta kada mi se činilo da ću zaista izgoriti i da ću plameno nestati, ali nisam. I vrlo sam sretna što nisam ne znam kako ćete procijeniti, ali sretna sam da ste mi sad još dali priliku da kažem da su ovih četiri dana bila zaista vrlo strastvena i vidjela sam jako, jako puno mogućnosti, prilika kojima se trebamo baviti. Toliko novih stvari sam našla. To je jedan sektor koji donosi inovaciju, povezanost i povećava razinu životne kvalitete. Mislim da je bitno da je bitan taj sektor kako bi gospodarstvo u modernoj Europi moglo cvjetati i ljudi putovati. Za to je apsolutno bitno. Mi možemo zapravo lako kazati da kada prijevoz, transport stane, promet stane, sve staje. To je ogromna obaveza, ali veliko uzbuđenje kojim se možemo, koje zaista budu strasti. Prema tome, zbog toga nam treba prijevoz i promet koji su savršeni svoje svojoj performanci, koji su izvrsno povezani, koji su sigurni, koji su pouzdani, koji su održivi. Da bi se to postiglo, moramo stvoriti i dovršiti zajednički europski transportni prostor. To je ono kako transport može igrati važnu ulogu u europskom ekonomskom oporavku. Tako da da apsolutno puni doprinos nastanku europskog jedinstvenog unutarnjeg tržišta. Ja e, radeću da se ostvari taj cilj, bit će moja prva, prvi prioritet kao što je to i navedeno u smjernicama koje nam je dao naš mandatar za predsjednika komisije Juncker. Ja sam svjesna vitalne uloge transporta u poboljšanju evropske e, kompetitivnosti i osiguranju da evropske, e, evropske poduzeća ostanu globalni vođe ali da bi bili spremni za takav izazov moramo investirati i inovirati kako bi osigurali da ne zaostanemo za rivalima. Međutim, transport nije jedini put da se pojača naša ekonomija. To je također radi se i o svakodnevnom životu naših građana. Ja sam inače osoba koja mislim na e, društvo i na ljude. Naravno da sam za jednu postupnu liberalizaciju koja će dovesti do povećanja e, konkurentnosti, ali isto tako moramo učiniti sve što možemo da bi naši ljudi, naši građani imali bolji život za mene to je ona crta koja se ne smije preći. Tako, ja vam mogu obećati da će svaka inicijativa koju budem poduzela bit će u svakom slučaju usmjerena da se bavi jednim dobrim i boljom kvalitetom života u Europi. Ako budem im nominirana za sljedećeg povjernika za transport u Europi, mogu vam obećati da ću svu svoju energiju, svoj smisao i duh za inovacije, svoju spremnost da radim usko, tjesno i otvoreno sa svim članovima Europskog parlamenta, pogotovo s vama koji ste ovdje u ovom odboru. Mogu vam dakle obećati da ću se tome posvetiti, to ispuniti. Ja mislim da svaki problem koji mi ljudi stvorimo, mi ljudi možemo isto tako i riješiti. Ako mi ljudi sjednemo zajedno za stol i zajedno radimo na tom. A osim toga, to je ono što ja vjerujem, da ćemo zajedno vratiti transport na sam vrh evropske političke agende da ćemo zajedno uspjeti stvoriti transport koji stvori onu kralježnicu gospodarstva koje je potrebno modernom društvu i koje to moderno društvo i zaslužuje. I samo zajedno ćemo moći oblikovati budućnost europskog transporta u sljedećih pet godina i nakon toga. Hvala vam puno. Dakle, nakon ovog zadnjeg rezimea ili da kažem obraćanja naše dezignirane povjerenice dolazimo do samog kraja. Ja zahvaljujem svim zastupnicima na njihovim vrlo stručnim pitanjima koje su pokrili zapravo čitavo područje prometa u Europi i svijetu, ali zahvaljujem i gospođi Bulc na njezinim odgovorima, na njezinom sudjelovanju. Znam da joj nije bilo lagano, ali sad je gotovo. I podsjećam koordinatore i potpredsjednike da će sjednica za evaluaciju ovog saslušanja naše povjerenice sutra ujutro u 8.30 počet u prostoriji B i C 200 ta sjednica će biti snimana tako da ostane kompletan video zapis. A na kraju želim zahvaliti svim našim prevoditeljima na ovom izvrsnom poslu i njihovom strpljenju ove duge noći. Međutim, ovog puta nismo prešli granicu vremensku, nego smo čak šest minuta prije završili. U tom smislu svima želim jednu ugodnu večer, a sjednica je zaključena.